On va commencer parce qu'on Započet ćemo s radom jer već kasnimo, tako da prelazimo na raspravu o odnosima između Europske unije i Kube, fokusirano na temu ljudskih prava. Gospodin Franka, gospođo Andrikjene, molim vas započnimo, pokušajmo raditi zajedno. Dakle, kao što znate, ova rasprava održava se u presudnom trenutku Ovdje se radi o važnom trenutku zbog uh, velikog broja razvoja u odnosima između Europske unije i Kube. Ovaj parlament, naš parlament, uh, pridaje veliki značaj, izniman značaj uh, temi ljudskih prava i njihovu poštovanju na Kubi i razvoju odnosa između Europske unije i Kube a dokaz tome svemu jeste da se ovaj sastanak organizira zajedno sa udrugom za južnoameričke e, predstavnike i predsjednika Tondo je e, njegov predsjednik 6. lipnja ove godine održan je sastanak u Havani među Europske unije i Kube na temu ljudskih prava. To je bio prvi put da se takav sastanak održava u Kubi bilateralni sporazum e, o političkom dijalogu i suradnji između Europske unije i Kube. parafiranje, je potpisan je 11.3. E, tekuće godine. Ovaj dokument je i javan, javni dokument. Imate jedan e, primjerak u svom e-mailu. Parlament će analizirati ovaj sporazum narednim mjesecima. Tu se uspostavlja okvir za dijalog i bilateralne odnose između Europske unije i Kube. A u tome tu se radi i o ljudskim pravima. Ove godine smo bio svjedocima odmrzavanju odnosa između SAD-a i Kube. Vidjeli smo da je predsjednik Obama obišao otok. U međuvremenu tri e, dobitnika nagrade Saharov ukazuju na činjenicu da je poštivanje ljudskih prava e, sve gore. No, imamo danas e, u naš, kod, kod, nas gospodina Guillermo Farinasa, dobitnika nagrade Saharov 2010. On je aktivist iz Bora za ljudska prava koji se nalazi, živi u Kubi, a ima aktivnu ulogu u našem, našoj mreži Saharov. Drago nam je što je dobrog zdravlja nakon što je pretrpio štrajk glađu od početkom ove godine. Među nama je također i gospodin Alejandro González Raga, koji će također e, uzeti riječ e, uz gospodina Farinjasa. On je izvršni ravnatelj i glasnogovornik e, kubanskog observatorija za ljudska prava koji ima sjedište u Madridu. Prije nego što saslušamo e, naše e, sugovornike, ću poruku gospođe Berta Soler, koja je jedna od Damas de Blanco, koja je dobitnica nagrade Saharov 2005. godine. Parlament je pozvao gospođu Soler da sudjeluje na današnjoj raspravi, no nažalost nije mogla putovati, i doputovati s otoka. Dakle, pročitaću vam poruku Berte Soler. Iz Kube vam šaljemo pozdrave prijateljima u EU koji nam daju riječ, koji nam pokuž... Evo, već 60, 74 nedjelje je sjedište Damaska e, okruženo paravojnim i policijskim snagama koje nas e, spriječavaju nekažnjeno da mirno sudjelujemo e, misiju Santariti crkva je blokirana. Mi bismo htjeli da se razgovara o nekim ključnim temama, no žalimo što je ovaj e, sporazum takav e, kakav je i smatramo ga ustupkom. Pitanje, pitanje sljedeće, koje postavljam je sljedeće, kome je u korist ovaj e, sporazum. Mi bismo htjeli navesti argumente koje vi često iznosite kako biste opravdali sklapanje tog e, sporazuma. Ovo se odnosi na europljane. Dakle, e, neučinkovitost zajedničkog stava. Gospođa Berta Soler kaže da je zajednički stav bio neučinkovit jer članice Europske unije nisu poštovale pakt i napredovali su odnose sa kubanskom vladom, a da nisu od nje zahtijevali poštovanje ljudskih prava. Europska unija nije ispoštovala mm, taj sporazum. Također, drugi europski e, argument jeste uplitanje e, strana, stranih sila. Gospođa Soler odgovara na sljedeći način. Kaže, Kubanci treba odgovoriti da nije prihvatljivo nikakvo uplitanje izvana. I na otoku također se slažemo s tim argumentom, ali naš glas nije uzet u obzir. E, želimo svjedočiti da visoki predstavnici država članica i visoka predstavnica su se susretali sa Raulom Castrom i slika s njim, a e, ignorira se neovisno civilno društvo, kao da ne postojimo. To nije kubanski narod, već je to podrška samo e, vladi i koje se daje moralni legitimitet koji ne posjeduje. Treće pitanje E, pravo i regija, tu gospođa Soler kaže da je okvirni sporazum primijenjen na Kubi, a da se ne uzima u obzir činjenicu da je kubanska diktatura jedina totalitarna država u regiji, a to je razlog zbog kojeg se prema Kubi ne treba postupati kao prema svim zemljama u regiji. Poštovanje ljudskih prava i, i je jako važno. Dakle, gospođa Soler pita kada se možemo nadati napretku po tom pitanju. E, dodajem e, određene članke članak treći, svi građani mogu e, se boriti svim mogućim sredstvima, pa čak i oružanom silom, kada ne postoji nikakva druga mogućnost da se prevr, da dođe do prevrata nametnutog režima. Zatim, još jedan članak, socijalizam i socijalizam Naš zaključak, kaže gospođa Berta Soleri, sljedeći. Vi jasno dajete zeleno svjetlo kubanskim vlastima. Drugo, interes Europske unije izgleda da ide u smjeru pobjednika i prepušta svoj sudbini kubanski narod koji ima druge očito interese. Treći, treći cilj, europski cilj ima svoje vlastite interese, iako su oni drugačiji od onoga što smo mi željeli za kubanski narod mi smo svjedočili tome da e, međunarodna zajednica pruža svoju potporu mirovnom sporazumu u Kolumbiji. Raul Castro je između ostalih e, dao svoj doprinos e, tom pomirenju između raznih strana, a uskraćuje svom vlastnom narodu takvo pomirenje. U međuvremenu svijet vidi da se kubanski narod ponižava sa svih strana. Ponovno želimo zahvaliti svim onima koji ulažu toliki narod da se podrži borba za slobodu na Kubi. Eto toliko, to je poruka gospođe Berte Soler. A sada nakon ovoga dopustite mi da zamolim gospodina Atonda. Dobro. Onda možemo zamoliti gospodina Guillerma Farinasa, dobitnika nagrade Sahara 2010. godine, da nam se obrati i održi uvodno izlaganje u 6-7 minuta. Hvala. Eh, Hvala lijepa. Poštovani zastupnici u Europskom parlamentu, imam obavezu i imam čast kao dobitnik nagrade eh, Staharov eh, predstaviti vam se danas da bih vam prenio moje prijedloge i moju zabrinutost E, u svezi pregovora između Europske unije i Kube, a želimo postići rezultate koji nam i svima želja, a to je da e, Kuba e, kao rezultat zalaganja za ljudska prava postigne napredak i slobodu. Europska unija bila je i jest jamac obrane ljudskih prava i ovih vrijednosti što je iznad svega drugoga i treba biti iznad svega. Osim toga, veliki prestiž koji ima institucija Europske unije je e, najvažniji čimbenik a osobito u ovom trenutku dosta zbudjujućem kubanske povijesti. Jer e, kubanski režim zapravo traži legitimitet i traži sredstva. A osobito sada, u ovom trenutku, e, kad zapravo ističe e, venecuelanska subvencija. Ono što je važno, međutim, je obrana svih vrijednosti koje zastupa Europska unija. Promjena će na Kubu stići na valu gospodarskog oporavka. Međutim, kubanska ekonomija kontrolirana je od obiteljskih i vojnih elita koje upravljaju čitavom, e, čitavim financijskim aparatom i komercijalnim aktivnostima. Pa reforme koje se trebaju dogoditi u gospodarstvu su vrlo e, skromne, e, kao što to zna biti u totalitarnim režimima, a ofenziva protiv malih e, poduzetnika koje e, zovu ih e, dakle malim poduzetnicima i vjerujem da su oni ti koji bi trebali biti pomognuti i također mali La Unión Europea debería garantizar el desarrollo de los pequeños empresarios. Dakle, e, mali poduzetnici trebaju e, odigrati svoju ulogu e, u kubanskom društvu i njihova pozicija također treba biti spomenuta u ovom sporazumu jer je važna za kubansko gospodarstvo. Osim toga, važno je i da radnici koji su e, sustavno ponižavani i premalo plaćeni e, dobiju zadovoljavajuće plaće. Recimo, jedan kubanski liječnik e, zarađuje samo nekih 3 do 7% od onoga što može dobiti e, na primjer u Portugalu. To je gotovo e, sužanjstvo, ropstvo e, u 21. stoljeću. Kako može uopće biti moguće da sindikati, političke stranke i Evropske unije e, su indiferentni spram e, ove stvarnosti koja se niti ne spominje u sporazumu. Ni ženske organizacije, ni sindikati to ne spominju. Prema tome, etički kodeksi, politički kodeksi e, druge strane sugovornika su nešto na što se ne možete osloniti i puno puta nisu ispunili ono što su obećali. Na kao u nekim slučajevima sporazuma s Ujedinim Ujedinjenim narodima i OECD-om, ali i mnogim drugima. S druge strane, u prvom članku ovaj sporazum će govoriti o ljudskim pravima i proklamirati e, zalaganje za njih e, tako zadajući e, pravni okvir i nastojeći da se poništi staljinistička tradicija koja je postojala na Kubi. Vidjeli smo da nije bilo konzultacija E, sa e, članovima Europskog parlamenta za vrijeme ovih pregovora. E, niti je bilo dovoljno informacija preko službe za vanjsko djelovanje, niti informacija u bilo kojoj instituciji Europske unije. Gospodo zastupnici, dok se pregovara ovaj sporazum, kubanska vlada i dalje prijeti aktivistima za ljudska prava. Žene u bijelom i dalje dobivaju udarce po, cijelom, po cijeloj Kubi svake nedjelje. Dakle, demokratski aktivisti idu u marševe i e, u Havani e, dobivaju batine zbog toga. I e, Kuba Lex kao pravna organizacija također je napadnuta u Havani. Dok e, se pregovara o ovom sporazumu i dalje e, se e, trpe udarci zbog recimo dijeljenja hrane i osnovnih potrepština i militanti patriotske fronte e, su e, u Santiago de Kubi e, bili spremni umrijeti za ove ciljeve i kubanska vlada je zapravo skupina bandita i vi s druge strane koji ste e, respektabilni ljudi koji djeluju u dobroj vjeri što e, je važnije od bilo čega drugoga morali biste zadati i krajnje rokove i obveze i specificirati koje će biti posljedice ako se ne ispune uvjeti. Dakle, to je ono što bi kubanska strana trebala od vas čuti. Jedno je pitanje, međutim, koje mi se stalno e, ponavlja i javlja ovih dana, a to je što bih ja trebao reći članovima Europskog parlamenta, s obzirom na to da vi ne možete promijeniti sporazum, da li da vam kažem? Molim vas, glasujte protiv toga, pa da bi se onda mogao ispregovarati pravi, pošteni sporazum kako treba. Ja vjerujem da ćete djelovati po svojoj savjesti. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa na izlaganju. A sada ima riječ gospodin Alejandro González Fraga. Hvala vam lijepa. Članovi odbora, e, zastupnici, predstavnici komisije. Hvala vam lijepa što ste me pozvali da se obratim ovom forumu. A uskoro ćete imati mogućnost e, i postavljati pitanja. Mi E, pregovara se, ali to ne znači puno milijunima kubanaca. E, odnosno, čućete za nekoliko e, dana E, će se govoriti o tome e, dozvoljava li e, Evropska unija, odnosno pomaže li ona kubanskom narodu da se odupre totalitarnoj kontroli i diktaturi koja će uskoro proslaviti 59. rođendan. Osim toga, ako budete djelovali etično E, prema Kubi, kao što je bio do sada slučaj, I kao što smo vidjeli u Saragat memorandumu i Berkambet e, izvješću i kopenhaškim kriterijima, kriterijima iz 90. godina, ja se želim e, Želim podsjetiti na neke točke e, navedenih dokumenata te institucionalnim aspektima koji ukazuju da država mora biti demokratska i ne može imati bez pune demokracije odnose te vrste s Europskom unijom. Pa prema tome, demokracija mora biti i stabilna. Neke države, poput Španjolske, e, su također prošle kroz e, faze e, recimo diktatura, ali su razvile demokraciju i pridružile se Europskoj uniji. Kopenhaški kriteriji utiru put Europskoj uniji i kriterijima za pridruživanje novih članova i naravno za takvu suradnju trebamo i ljudska prava i demokraciju i vladavinu prava i e, Kuba naravno neće nikad biti država kandidatkinja, međutim to ne znači da Evropska unija ne treba podržati put prema demokraciji na Kubi i pozitivno utjecati na tu zemlju i uvijek inzistirati na konkretnim koracima koji vode prema vladavini prava. Pa prema tome trebamo se zapitati zbog čega Evropska unija ne čini isto s Kubom kao što čini s ostalim državama. Zašto Kuba ne bi trebala imati isti moral, istu etiku, istu vladavinu prava kao što se traži od država članica Evropske unije? E, jer e, Naravno da e, treba će odlučiti kako će nam biti, kakvi će nam biti budući odnosi, ali bitno je da Kuba dobije demokraciju i gotovo da se natječu Europska unija i Sjedinjene države e, u tome tko će e, biti brži od onog drugoga u dolasku na Kubu. Ja sam stigao i uz e, podršku recimo e, Vatikana na Kubi, međutim e, na Kubi i dalje imamo unatoč svemu kršenje ljudskih prava i to prava na slobodno mišljenje, odnosno izražavanje svog mišljenja, prava se, politička prava, pravo na udruživanje i tako dalje. I Komunistička partija Kube je, ima apsolutnu moć i zadaje e, ciljeve, odnosno e, zadaje e, jedan put kretanja prema e, komunističkom društvu. Oni koji međutim ne žele E, komunizam, e, iako u e, Ustavu se kaže da imaju pravo građani na izražavanje svog mišljenja, međutim onaj tko se protivi socijalističkom putu može biti kažen kaznom zatvora zbog toga. Ovo nije samo mrtvo slovo na papiru, 2014. godine bilo je preko 6000 uhićenja proizvoljnih i deseci tisuća su kubanaca e, morskim putem e, ili na drugi način napustili, e, napustili Kubu. Djecu i adolescente se također prisiljava da e, se e, suprotstave e, ljudima koji protestiraju u, i prosjeduju u koriste ljudskih prava i demokracije i bilo koga tko se ne želi uključiti u širenje te državne ideje i poruke izlaže se zlostavljanju, postaje disidentom i Imali smo e, slučaj Risa Rasen e, i e, odvjetnika koji je pružao pomoć, pravnu pomoć prosvjednicima. Dakle, treba podržavati dijalog nakon 50 godina blokade, međutim, nažalost, bilo kakvo zagovaranje e, promjene e, sigurno nije nešto što e, vlada želi, što vlast želi i izloženo je vrlo oštroj kritici. I vjerujemo u dobre namjere i načela Europske unije, međutim građansko društvo, demokracija, ljudska prava su nešto što e, svaka država bira za sebe, odnosno sama bira, e, narod bira svoj politički sustav. E, međutim, na Kubi kubanski narod nema političkih sloboda, nema demokracije i ne možete tvrditi da su kubanci odabrali takav politički sustav i da žele tu situaciju u kojoj se nalazimo. E, jer e, kubanska vlada kad kaže da poštuje e, ljudska prava i dalje ne može ni na koji način dokazati da to čini ljudska prava nisu relativna kategorija nije to ni demokracija mi trebamo sporazum koji će u uključivati mehanizme koji će osigurati da e, kubanska e, vlada i kubanska vlast zadovoljavaju uvjete ljudskih prava. Bez sporazuma neće doći do napretka i mi smo e, poslali jedno pismo euro zastupnicima u kojem e, ove argumente iznosimo kao i svoje preporuke, budući da smatramo da nijedan kubanac ne smije biti kažen e, zbog toga što e, traži svoja politička ili ljudska prava da ne bi smjelo biti policijskog nasilja niti političkih uhićenja a kubanska će vlast i dalje e, raditi na e, takvim nekim detaljima vjerujem e, koji mogu dovesti do poboljšanja trebamo i slobodu okupljanja trebamo izravni no poboljšanje djelovanja na neke važne stvari e, i poštivanje međunarodnih e, e, sporazuma kao što su recimo načela Međunarodne organizacije rada radi ukidanja eksploatacije radnika. I trebamo i e, slobodu za mala, male tvrtke e, koje trebaju e, i pomoć, financijsku pomoć iz javnih sredstava, što sad ne mogu dobiti. I kubanska vlada naravno kontrolira i ulaske i izlaske u državu, te nekima brani izlaz. I ostaje samo E, reći da u različitim područjima djelovanja i suradnje da e, je pitanje ljudskih prava zapravo e, dio, odnosno elemente, klauzule koja mora stajati u sporazumu o gospodarskim odnosima kubanski e, demokrati bore se za pravedno društvo i uključujući i za e, budućnost u kojoj ćemo moći obnašati funkcije u e, kubanskoj vladi. A osim toga treba reći da je kubansko dostojanstvo pa i pokret za jednakošću e, trebaju postići uspjeh, a preko pola stoljeća traje naša borba za poštivanje ljudskih prava, za dijalog među kubancima i imamo, imate i vi pred sobom veliku e, dilemu o tome hoćete li e, poštivati naša prava ili ćete se samo ravnati po nekom e, kalendaru Evropske unije bez poštivanja temeljnih prava. Najviše hvala. Sada ću dati riječ kolegama u ime Europske pučke stranke, gospođa Lajma Anrikenen. Thank you very much. Na, Lajma Pučani, vaša stranka. izraziti svoje zadovoljstvo što je Koku ovdje ponovno s nama u Europskom parlamentu. Prije nekoliko minuta čuli smo vrlo snažne tvrdnje jedne Damaze Blanko i, i jednu dobitnika nagrade Saharov gdje kritičke izjave koje su upućene Europskoj službi za vanjsko djelovanje. Također eh, se kaže da je vjerodostojnost eh, Europske unije na kocki, a težište su pregovori o tijeku između Europske unije i Kube o sporazumu o suradnji i partnerstvu. Imam dva pitanja za Gjerma Farinjasa. Kao što svi znamo, članak drugi u bilo kojem sporazumu o suradnji i partnerstvu bavi se ljudskim pravima. I ovi tekući pregovori također predviđaju i javne rasprave sa civilnim društvom. Dakle, želim provjeriti nešto. Molim vas da s nama podijelite bilo kakve informacije kojima raspolažete ako ste čuli da se takva javna rasprava održala na Kubi ili ako se dogodilo nešto slično tome. Moje drugo pitanje odnosi se na predstavništvo Europske unije u Havani. Jesi li dobili ikakav poziv da se sastanete sa voditeljem europske delegacije od kako je delegacija započela s radom u Havani? Hvala. hvala. U ime kluba zastupnika socijalista, gospodina Sis. Hvala. Želim pozdraviti gospodina Farinjasa i gospodina Gonzale Zaragu. Gospodine Farinjas, s vama smo se susreli u Lisabonu. A ni portugalski predsjednik niti vlada nisu se udostojili susreti sa dopitnikom nagrade Saharov koji je tada bio u Lisabonu. Evo, želim reći sljedeće prije nego što pređem na pitanja. Želim izraziti svoje poštovanje vašim naporima. Gospodin Farinjas je čak ugrozio vlastiti život štrajkom glađu kako bi podržao ove vrijednosti na kojima se temelji europski projekt, naročito slobodu. Nitko ne može nastaviti zanemarivati činjenicu da je Kuba i dalje despotski režim marksističko lenjenističkog tipa, jedan od najgorih režima takve vrste na svijetu. Neki se prave da nisu toga svjesni. E sada sa otvorenjem Europe i SAD-a prema Kubi možda će doći do promjena u kubanskom društvu. Mi očekujemo da će se to dogoditi, no naravno ne možemo u to biti sigurni. Gospodarski kao otvorenje možda će dovesti i do ublažavanja političke ideologije, no to ne mora biti i imamo i primjera u tom smislu. No ipak mi razumijemo vaše stajalište koji ste žrtva represije, no ipak imamo i određena očekivanja od takvih kretanja koja bi na međunarodnoj razini i u kubanskom društvu mogla imati pozitivne učinke i na kraju ipak dovesti do demokracije zemlje. No, do demokratizacije neće doći ako mi, europski zastupnici, ne budemo nastavili podržavati ovu borbu za ljudska prava i slobodu. Važno je stoga reći da ogromna većina naših kolega stoji uz vas. Dalje, nakon promjene u stajalištu SAD-a i Europske unije, je li došlo, ako je uopće došlo do promjena u stajalištu Kube prema ljudskim pravima i prema onima koji se bore za ta prava. Najpša hvala sada gospođa Besera u ime skupine Liberala. Hvala predsjedatelju. Guillermo i Alejandro, još jednom dobrodošli, i hvala vam što ste s nama. Mi želimo eh, da eh, poruka koju prenesemo bude jasna i eh, ovaj sporazum s Kubom o kojem razgovaramo je prvi takav bilateralne naravi i zapravo e, označava novu e, poziciju, novu strategiju e, Evropske unije prema vanjskom svijetu i u vanjskim, u međunarodnim odnosima i naravno pragmatizam samog sporazuma je kompatibilan sa mogućnošću da se obrani naše stajalište, a vjerujem da e, treba naglasiti da ljudska prava moraju biti tu ne samo na deklarativnoj razini, već e, i e, sasvim konkretno treba o njima govoriti. Jedna je stvar e, želja. Želja je jedno, a drugo je cilj koji će se postaviti sa rokom za ispunjenje i na taj način mi želimo dovesti do ispunjenja, odnosno napretka u pogledu ljudskih prava na Kubi i e, prihvaćanja obveza koje proizlaze, koje proizlaze iz međunarodnih konvencija. Što se tiče nacionalnog e, zakona koji bi bio iznad međunarodnih konvencija, to je drugo pitanje, a ja isto imam pitanje koje E, je sljedeće. Neću reći ništa što je već e, spominjano. E, vidite li vi vrijednost nagrade Saharov koju mi dodjeljujemo kao priznanje borbi za ljudska prava i vladavinu prava? jer Kuba je dobila tri nagrade Saharov od 28 takvih nagrada i kakva su vaša očekivanja u smislu utjecaja parlamenta koji na vas ukazuje kao na e, čuvare ljudskih e, prava. Pa e, s obzirom da imate tri od 28 nagrada Saharov, jeste li vi dovoljna jamstva ljudskih e, prava, te hoće li se vaš doprinos prihvatiti u budućnosti, hoćete li e, glasati za ove e, promjene. Hvala još dvoje kolega, troje već tražilo je javilo se za riječ. Najprije gospodin Telička. Hvala. Gospodo, dobrodošli i hvala na tome što ste uložili trud u tome da nam se pridružite. Postoje dvije škole gledanja na ovaj sporazum koji treba još potpisati. Prva je da bi taj sporazum trebao postupno dovesti do određenih promjena na Kubi, a druga škola je sumnjičava. Sada neću ulaziti u to koja ima pravo, no kada sam prvi puta pročitao nacrt sporazuma, nisam očekivao previše, no moram reći da sam bio šokiran. Prije članstva dakle, u Europskoj uniji. Bio sam član prve delegacije za sklapanje prvog e, sporazuma između Europske zajednice i Čehoslovačke, a onda sam predvodio pregovore o pristupanju. I nakon toga, nakon osamdeset 1989. imali smo daleko čvršće stajalište Europske unije u trenutku kada je bilo još nejasno hoćemo li jednoga dana postati članicom Europske unije, a tada je e, Europska unija imala tako stajalište e, prema Kubi u okviru ovog sporazuma. Ono što me dojmilo kod sporazuma je da sam zamislio da će biti uravnotežen, no nije predviđena nikakva obveza za Kubu u području ljudskih prava, niti jedna obveza. Sve odredbe su formulirane nekim bilateralnim jezikom i ostavljaju dojam da bismo trebali udružiti snage u zaštiti ljudskih prava prema trećim zemljama i ostatku svijeta. To mene zapanjuje i razočarava. Evo, to je prva napomena koju sam htio iznijeti. Druga. Ovime želim samo istaknuti kakav dijalog Kuba je spremna ostvariti s nama. Ja sam bio potpredsjednik izaslanstva Aldea za razgovor na Kubi moj kolega Jose je bio jedan od drugih članova tog izaslanstva i opetovano nam je naznačeno da nismo dobrodošli. Zašto? Jer osam godina ili deset godina prije nego što sam ušao u parlament, ja sam se aktivno bavio pitanjima prava kubanaca i to je politički dijalog koji imamo dan danas. I treće, nije toliko pitanje koliko napomena i žurim se zato jer moramo preuzeti druge obveze, dakle ispričavam se zbog toga. No treća napomena e, se odnosi na sastanak e, sa visokim dužnosnicima ESD-a i veleposlanikom. I tada nam je rečeno da na Kubi nema oporbe, da su to aktivisti za ljudska prava. No sada ostavit ću po strani evaluaciju, no Sastao sam se za vašim kolegama u različitim e, prilikama. Ponekad smo primali e, delegacije disidenata sa Kube i drugih aktivista, no čak e, i očima onih koji su prijatelji demokratske oporbe na Kubi ne vidimo da među vama postoji jedinstvo ne samo kao aktivista za ljudskih prava, nego i e, kao političkih vođa kako bismo uspostavili, e, a to nam je potrebno kako bismo uspostavili dijalog koji želimo. Hvala vam na ovom kratkom javljanju. Gospodine Farije, izvolite imati riječ. E, thank you, Mr. President. Hvala. Ovdje sam. Govorit ću portugalski. Kao prvo želim zahvaliti Guillermo Fanjenjasu i Alejandru Gozalesu, eh, a i gospođi Hrad eh, na tome što su danas došli. Hvala što ste došli u Europski parlament i hvala vam na vašoj hrabrosti u prokazivanju onoga što se danas događa na Kubi. I to činite također ugrožavajući vlastite živote. Znamo da je doista tako. Ja neću govoriti o režimu na Kubi, već smo e, čuli to od ostalih. Ja se slažem i sa onima što su rekli kolege, no želim e, ponoviti ono što sam e, prethodno rekao na drugim sastancima i to samo ponavljam i u javnosti. Dakle, mi smatramo da je ovo sramotan sporazum zato jer se ne vodi računa o određenim pitanjima, tu mislim na ljudska prava i ne govori se o političkim zatvorenicima, zato jer kako mi kaže veleposlanica koje danas nažalost nema, na Kubi nema političkih zatvorenika. Postoje teroristi, postoje osobe koje su počinile razno razna kaznena dijela, ali nema političkih zatvorenika. 8000 osoba je uhičeno. Dakle, to su obični kriminalci, ali tvrdi se da to nisu politički zatvorenici. Postoji čitav niz problema, nije to samo nedostatak transparentnosti koji je spomenuo gospodin Farinjas, nego Postoji još jedan problem koji sam e, već postavio našem e, ministru zdravstva u Portugalu, a to je problem kubanskih lječnika koji rade u Portugalu i koje kubanska vlada izrabljuje. Vi ste o tome govorili, gospodine Farinjas. O tome se ne govori često. Postoje na tisuće kubanaca, izbjeglica, a ništa od toga se ne spominje. Evo, na kraju, gospodine predsjedavajući, želim e, reći gospodinu Farinjasu i gospodinu Gonzalesu da ćemo ozbiljno shvatiti ono o čemu su oni govorili, a kolegu, kolegi Asisu želim reći da ćete napustiti ovu prostoriju znajući da smo mi, da smo mi uz vas, da vas podržavamo. I sada, sad ću doista završiti. Sa, Sa željom za najbolju budućnost ja bih želio reći da vjerujem da ovi razgovori koji se odvijaju između kubanske vlade i Europske unije po svim pitanjima idu u dobrom smjeru i one teme za koje se mislilo da se o njima ne može govoriti ipak su dotaknute i e, vjerujem da imamo e, e, i mi zapravo zajedničko stajalište odnosno pregovaramo o nečemu što Europska unija ima tako je bilo i stajalište predsjednika vlade Asnara dakle treba poštivati suverenitet obiju strana i zalažem se za ukidanje embarga, ali i određenih američkih e, zakona e, koji su zapravo imali utjecaja i na Europsku uniju, odnosno nekih e, od odredbi banaka recimo koje su primjenjivane. Euh, De brev réactions, mais vraiment très Euh, je vais commencer... Ja ću započeti sa... A, oprostite, Tereza, Tereza Jimenez, evo, vi ste doista zadnja koja se javlja za riječ sada, izvolite. se breve. Neću dugo govoriti. I učer sam govorila eh, i razgovarala s našim gostima. Ja im zahvaljujem na nazočnosti E, netko poput vas, e, e, gospodine Farinja, koji je riskirao svoje zdravlje za slobodu na Kubi ili Alejandro koji je godinama bio u zatvorima koji nisu ni nalik zatvorima koje mi imamo u Europi. Zahvaljujem vam i zahvaljujem i Berti svim ženama u bijelom i vjerujem da vi imate više dostojanstva u sebi nego što sam ga ja ikad u životu imala ili ću imati. Međutim, trebamo eh, reći da nismo protiv sporazuma E, i da vi niste protiv sporazuma, međutim da putem sporazuma trebamo e, dovesti do mogućnosti do jednog otvora e, kroz koji će ući demokracija i trebamo uvjetovati određene stvari i ponašanje kakvo je recimo prema ženama u bijelom e, treba onemogućiti e, sklapanje takvog e, sporazuma. S velikom iskrenošću pitam kome takav sporazum koristi i što se tiče kubanske vlade smatramo da bi on trebao biti ponovno iz pregovaran i u sebi sadržavati obvezu poštivanja ljudskih prava. Hvala Tereza. A sada dajem riječ e, najprije Alejandru Gonzalesu Ragi. Ne znam da li e, Europska služba za djelovanje se e, želi javiti, da? Dobro, izvolite. Europska služba za vanjsko djelovanje. Hvala gospodine predsjedatelju. Ja želim e, nešto reći. E, moj e, je kolega osoba koja izbliza prati te e, pregovore i prije nego što mu dam riječ mogu reći da smo s velikom pozornošću slušali sve što je ovdje izrečeno i to nisu samo te informacije već e, godinama slušamo sve glasove pokušavamo razumjeti i uvažiti sve što smo čuli i doista e, vjerujemo da ovaj sporazum jest dobro uravnotežen da je konstruktivan da je dovoljno čvrst i da sadrži e, vrlo stroge odredbe koje se odnose na ljudska prava. A osim toga željeli bismo poboljšati, odnosno raditi i u interesu Europe, ali e, naravno i Kube. Evo dajem riječ kolegi. Želim se samo vratiti nečemu što je na početku rečeno odnosno mislim da trebamo razmotriti moguće alternative u ovom sporazumu. Ako razmotrimo situaciju u posljednjih 60 godina, Kuba je bila izolirana. Prvo su je izolirale Sjedinjene američke države, ali također ju je i Europska unija držala na udaljenosti. I ta politika nije pomogla promicanju naših interesa na Kubi. Nismo vidjeli više poštovanja prema ljudskim pravima i demokraciji na Kubi. Tako da je sada vrijeme da se promijeni ovaj odnos i da istražimo konstruktivnije načine za postizanje naših ciljeva. I u to ulazi ovaj sporazum. Time želimo stvoriti bolji okvir, jednu platformu s koje možemo bolje braniti europske i interese. Sporazum nalaže načela i e, područja u kojima ćemo surađivati sa Kubom i mislim da je to najbolji način za postizanje naših političkih ciljeva u odnosima s Kubom. Budući da je sporazum instrument za postizanje ovih ciljeva, mi ne smatramo da bi bilo mudro da ga uvjetujemo, zato jer bismo si onda se odrekli ovakvog instrumenta i unapređenja odnosa. Želim dodati još dvije napomene. Prva se odnosi na članak prvi stavak peti i pozivam vas da ga pogledate. Riječ je o onome što je opisano kao priznavanje pravnog poredka i ustava Kube. To zapravo nije tako. Kako biste to uvidjeli, trebate pročitati tekst sporazuma, a njemu stoji da se prise, da djelovanje u okviru sporazuma se provodi u skladu sa načelima Ustava i e, e, zakonskim odredama kao i u, okviru valjenih e, međunarodnih instrumenta kojih je potpisnik stranka. Dakle, to je okvir za naše odnose između Europske unije i Kube. I još jedna posebna napomena o procesu savjetovanja i javne rasprave koji se odigrava tijekom pregovora. Naravno, slažemo se da neovisno civilno društvo i mediji trebaju biti informirani o svim razvojima događaja i o svim e, cijelom tijeku pregovora između Kube i trećih strana, no ipak treba imati na umu da se pregovori odvijaju između e, vlada i predstavnika vlada. U ovom slučaju mediji i civilno društvo su informirani e, priopćenjima za medije prije i nakon svakog kruga pregovora, a nadležne službe Europske unije održavaju stalne kontakte sa članovima Kubanskog civilnog društva i ovdje u Briselu i na Kubi. Također su upoznati sa očekivanjima svih dijelova kubanskog društva i to je također sastavni dio našeg procesa pregovora. Najljepša hvala našem javljanju. Moram također reći kako smo pozvali i veleposlanicu Kube. Veleposlanica je rekla da ne može sudjelovati našoj raspravi. Eto, toliko. Dakle, želim vam reći da smo im pružili mogućnost e, da sudjeluju. Dakle, sada gospodin Gonzales Raga. Izvolite imati riječ. Bueno, yo que Ja sam htio reći na tragu onoga što sam ovdje čuo. Ne želim govoriti e, o vrijednosti nagrade Saharov, niti e, o drugim stvarima koje se toga tiču, nego e, mogu govoriti o političkim zatvorenicima, a vidimo i e, da je, znamo da je ambasadorica rekla više nego e, jednom da nema političkih zatvorenika na Kubi, ima ih i tekako, ali ja ću govoriti samo jednome. Jučer sam dobio od Armanda Sose e, poruku, ima 73 godine, 22 godine je u zatvoru, a po prethodnoj e, presudi je 14 godina e, bio u zatvoru. E, bio je na čelu grupe koja je pokušala promijeniti politički sustav i kubanski režim, nemojmo zaboraviti, je dobio vlast gerilskim ratom i on je pokušao zapravo uzvratiti, učiniti isto to njima. 22 je e, godine u zatvoru i već 14 godina prije toga možda i najdugotrajniji i dugovječniji politički zatvorenik u svijetu. Nije politički e, korektno e, ne spomenuti to. Imamo i druge osučenike na smrt poput Herrera i Gonzalesa E, Čovjek koji je 16 godina je čekao izvršenje e, smrtne kazne koja je na kraju e, promijenjena i 30 godina je presuda. No, moramo reći da šestdesetak godina skoro se e, provodi e, ova opresija nad kubanskim narodom od strane kubanske vlade. Mi smo za sporazum i e, vjerujem da ćemo podržati sporazum ali mora se, on mora sadržavati određene norme i standarde koju, koju e, vlast mora e, poštovati i treba e, tu biti ugrađeno i poštivanje ljudskih prava. Jer naravno ako nema, ako nema toga mislim da onda to nije dovršeno ni potpuno. E, svakako to treba uvažiti. Hvala vam. Bueno, eh, Želim odgovoriti e, kolegi koji je e, osobno koji je osobno e, pretrpio i sam osjetio e, zlostavljanje. Nas se nitko nije sjetio da bi nas pitao o ovom sporazumu. Organizacija koju ja predstavljam druga je po veličini, e, a niti najveću nije nitko konzultirao. Dakle, predstavnici Europske unije nisu došli da nas pitaju za mišljenje. Što se tiče žena u bijelom, to je najveća e, skupina civilnog društva na Kubi, niti njih nikad nitko nije o tome konzultirao. Imamo i drugo pitanje koje e, je je li se predstavnik e, delegacije Europske unije u Havani, s nama sastao? Možda ćemo morati e, održati e, minutu šutnje za e, nagradu Saharov koja ne nudi nikakvu zaštitu. Pred nekoliko mjeseci napadnuti e, su neki profesori i nitko se nije E, na Kubi oko toga uznemirio, napisali smo četiri pisma. Niti, e, niti e, nisu odgovorili na dopis nositelja nagrade Saharov. Dakle, delegacija Europske komisije na Kubi. Dakle, na ja e, želim odgovoriti da zapravo na postavljeno pitanje ovim što sam rekao. Zastupnik Asis iz Portugala je postavio pitanje kako e, ide i kako gledaju kubanske vlasti na otvaranje e, prema Sjedinim državama, e, pa još su pritegnuli, možemo reći, još je više uhićenja, još je više zatvorskih kazni, e, utrostručeno ili u učetverostručena je represija. Režim smatra da ima legitimitet sada i to od Sjedinjenih država i od Europske unije i govorimo zapravo o ljudima koji imaju banditske i mafijaške e, e, karakteristike i takav mentalitet. I i e, puno je ljudi ubijeno. Ubijeni su e, e, i to s nevjerojatnom lakoćom, e, ali trenutni vladar na Kubi je pred jednom vojarnom e, napao ljude i to ljude koji su došli pomoći e, zapravo e, se radi o vojnoj bolnici u kojoj je radio Raul Castro osoba koja nema nikakvih skrupula e, kao što nije imao niti kod preuzimanja vlasti niti u obnašanju vlasti koju sada drži u e, svojim rukama. To je odgovor e, zastupniku Asisu. Što se tiče zastupnice Vesera, ona je postavila pitanje od ključnog značaja. Nakon drugog svjetskog rata Europa se pretvorila u referentnu točku za ljudska prava u svijetu i zapravo se eh, ukazala potreba da se ustroji stvar na način da ljudska prava budu objedinjena da ne bi došlo do novih masakra. I kao što ste i vi e, rekli, zastupnice, u tri navrata Kuba je dobila nagradu Saharov i vjerujte da se osjećamo napuštenima kad one osude koje mi upućujemo e, su prijetnja našim životima i životima e, naših e, obitelji i zapravo ono što bi trebalo E, biti samom biti i smislom Europske unije e, jest da čovjek i da e, ljudsko biće bude iznad svega. Možemo reći i drugima da ih e, pozivamo da e, gledaju, e, da čitaju časopis Vanguardija koji izlazi baš u moje provincije, pa ćete vidjeti na koji način se stvaraju skupine i osnivaju skupine zapravo lažnih, lažnih ratnika e, njih su instruirali Rusi i Rusi e, koji su slično radili u Poljskoj i e, u Češkoj, Mađarskoj i tako dalje. To su bile udarne grupe koje su ubijale i žene i djecu. Zastupniče Farninas, hvala vam lijepa na izrazima dobrih želja i nadi koju ste E, iskazali i e, vjerujte da bez obzira koliko nas to stajalo idemo dalje i želimo reći da o nekim stvarima ne može biti pregovora. Gospodinu Kousu ćemo reći da e, poštujemo ono što je rekao E, to je njegovo mišljenje, naše je potpuno suprotno tome. I moj otac, recimo, bio je e, član pokreta 26. srpnja i e, moja majka isto tako. A Fidel Castro je jednom direktivom 0,13 zapravo e, naredio da se u sve klubove e, na Kubi postave bombe, dakle da budu razoreni, da se ljudi ne bi mogli zabavljati. E pa sad, ako to nije terorizam, ne znam što je e, terorizam. No, to je doista sramotno. i to je državni terorizam koji vlada provodi protiv vlastitih ljudi. Fidel Castro, Raul Castro, Alejandro Castro, koji je sada pravi obnašatelj vlasti na Kubi sa 16 je već pokušao invaziju Angole i pretrpio dvije ozljede. E, bio je plaćenik e, za e, Sovjetski savez i civilne mete poput sela postajale su vojne imajmo na umu zapravo s kim imamo posla i to je još e, i e, jesam li spomenuo Jimeneza, nisam još. Zahvaljujem na e, razumijevanju, na izrazima podrške i na tome što nam pružate nadu. Ovdje su mnogi ljudi s kojima sam se susretao u prošle tri godine. I mnogi u parlamentu nam daju podršku. Bog vas sve blagoslovio i mogu reći da sigurno nikad nećete poželiti što ste nagradu Saharu dodijelili baš meni. Ja ću se do posljednjeg daha boliti, boriti E, za Kubu e, i nadam se da ću biti uspješan u tome. Un grand merci à nos invités. Euh, vraiment, Najprej hvala svim našim gostima. Doista se ispričam e, kolegama koji imaju sljedeću temu. Dakle, E, evo, uzet ćemo još samo dvije minute da se pozdravimo s gospodinom frinesom i nastavljamo sa Venezuelom. Hvala. Señores, vamos a comenzar el siguiente punto. Gospođe i gospodo, krećemo sa sljedećem točkom dnevnog reda. Molim vas, gospodo zastupnici, koji ne obraćaju pozornost na mene, čini mi se. Ali e, evo sljedeća točka dnevnog reda, e, ljudska prava u Venezueli. Ti. Eh, Señores diputados, por favor, vamos a comenzar. Molim da počnemo. I još jednom. Kao i do sada, i e, prethodno ove godine i prošle godine govorit ćemo o situaciji u Venezueli i e, situaciji u kojoj se nalazi venezolanski narod i o razgovorima koje imamo s Mercosurom i parlamentarnom skupštinom Južne Amerike i njihove predstavnike pozdravljamo. Vjerujem da ćemo moći čuti više izlaganja koje će nas uputiti u stanje ljudskih prava u Venezueli. E, razgovor o tome i o e, e, opresiji, političkoj opresiji, progonu i zatvaranjima i lažnim dokazima na temelju kojih se ljude osuđuje i humanitarnoj krizi koju venezolanska vlada ne želi uopće priznati i ignoriraju. E, Organizacija američkih država, Caritas, e, glavni tajnik Ujedinjenih naroda, e, svi su se založili i slali tamo humanitarnu pomoć u hrani i medicinskim potrebštinama. Važno je također i e, podsjetiti na negativan prijem na koji je naišla e, komisija za e, ljudska prava Ujedinjenih naroda i gospođa Mogherini, gospodin Husein od Ujedinjenih naroda govorili su također s velikom zabrinutošću o stanju ljudskih prava u Venezueli. Treba međutim krenuti sljedeći na dijela i e, Evropska unija morala bi e, znati e, koja su to prava koja se krše u Venezueli. Ja pozdravljam Alejandru González, gdje je ona, dakle, sestra Andre Gonzalez i još jednog portugalskog državljana koji su zatvoreni zbog e, političkih uvjerenja. E, tu je i talijanska državljanka i e, prvi politički azilant student iz Venezuele, Irael Gonzales. No, očito je da problem postoji, da postoji problem ljudskih prava, i da je to nešto e, što e, utječe na e, ljude koji tamo žive. 11 političkih zatvorenika u Venezueli su evropljani i državljani Evropske unije. I žive u zatvorima u Karakasu bez svjetla, bez tekuće vode bila sam s Fernandom Bolivarom, e, e, pokušala e, ishoditi posjetu Europskom parlamentu i međutim ignorira se u Karakasu demokratski mandat skupštine i mogućnost postoji da se e, čak opozove parlament putem referenduma te će e, onda država vjerojatno se naći u potpunom humanitarnom kaosu, e, jednoj eksploziji socijalnih problema i vjerojatno još gorim problemima a skupština koja postoji instrumenti za povratak demokraciji i legitimni je mehanizam da bi se to postiglo a ljudi čekaju, čekaju s beskrenim strpljenjem da e, venezolanski e, problemi budu riješeni na demokratski način. E, ne znamo tko će o tome razgovarati idući puta. U lipnju smo E, donijeli e, rezoluciju o Venezueli, a od tad se situacija znatno pogoršala. A e, drugi članovi parlamenta su zapravo demonstrirali pred Federikom Mogherini da bi ju upozorili na to i uputili pismo na koje je došao odgovor 40 dana kasnije odgovor i zapravo je rečeno u njemu da Europska unija i dalje igra svoje, e, svoju ulogu u pomirenju. I e, mislim da, iako je ostalo sasvim malo vremena, treba o ovome progovoriti, a predstavit ću naše goste. E, I tu je lista projekata za ljudska prava u Venezueli. S nama je Tama Sohu iz Praga, na, međunarodni koordinator, e, gospođa Patricija Betankur i gospođa Bravo, predstavnica odbora žrtava Udaram. E, udara. Prije nego što e, one nešto kažu, gospodin Ramon Huaregi, predsjednik e, Eurolata reći će nešto. E, da, već je zaista kasno. Raspodijelit ćemo na po pet minuta e, vrijeme koje imate za svoje izlaganje. Tiempo Molim da to poštujete i da u pet e, minuta sažmete sve što je važno i što želite. Alo, ja? Ok. Muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí hoy. Zahvaljujem e, na e, ovoj prilici i da iznesem ono što je u Venezueli se događalo proteklih mjeseci. U e, drugoj polovici e, rujna e, je poduzeto nekoliko sudskih postupaka prema političkim oponentima. I osim toga možemo reći da je otpušteno, da su otpuštene stotine državnih službenika e, i također e, novinara i e, dosta je ljudi uhićeno onih koji su izvješćivali sa demonstracija određene skupine su se zalijetale i napadale stanovništvo i to je nešto što se odvijalo i e, proteklih godina 6500 pojedinaca je uhićeno iz političkih razloga i e, E, ljudi e, se pokušavaju nositi sa e, običnim dnevnim problemima kao što su nestašice vode, lijekova i tako dalje. Međutim i dalje su stotine ljudi iza rešetaka i najčešće se radi o političkim e, zatvorenicima. Politički progon se nastavlja, uhićenja se događaju preko 2000 u, u prošli nekoliko mjeseci i od kad je počeo dijalog u Venezueli e, od početka svibnja e, je bilo preko 2000 uhićenja i to političkih uhićenja. E, neki još uvijek čekaju e, optužnice. 2050 i 2500 e, ljudi je uhićeno u protekle dvije godine koji su kojima su izrečene samo privremene mjere, a bez sudskog postupka. Todo el tiempo va soltando, va liberando, pero también va dejando privados de libertad. En este sentido, en el último i e, u e, zadnjem kvartalu ove godine, dakle od kraja srpnja do kraja rujna e, je e, također velik broj ljudi e, uhićen, 15 ih je zadržano, a 57 ima ograničeno kretanje u siječnju troje, u veljači četiri, 56, e, e, zatim 76, 1673 osobe uhićene u lipnju e, i to u redovima koji se u noći stvaraju pred ljekarnama i supermarketima. E, i sve zajedno je 2476 uhičenika iz političkih razloga u Venezueli. Osim toga progoni se i e, političke aktiviste e, i novinare, javne dužnosnike, javne dužnosnike poput gradonačelnika i tako dalje. Taj progon primjenjuje se i e, na žene e, koje su u javnim službama i 36 je ljudi e, od, od svibnja do danas, do danas uhićeno i zadržano. Imamo različite slučajeve, sad se navode imena, Manuel Hernandez, osoba koja je stajala eh, u redu pred jednim supermarketom i samo radi toga je uhićen, kao i mnogi drugi eh, koji eh, a naravno ministarstva šute jer su sučesnici. I Političko maltretiranje se i dalje nastavlja e, i e, nastavlja se u obliku fizičkog maltretiranja, pa onda i zlostavljanja obitelji e, koje se kažnjavaju na različite načine. Ima tu i premlačivanja i življenja u neljudskim uvjetima i 26 eh, od eh, tih osoba koje su nevodno um, se nalaze u eh, jako lošem fizičkom stanju, psihički potpuno izmučeni sa gastričkim problemima i uključujući i osobu koja boluje od se u obe noge, od tumora na mozgu i bez, je, nalazi se bez liječničke e, skrbi. Dakle, u istom danu kad se naš predsjednik sastao s predsjednikom Dominikanske republike, e, ljudi su uhićivani u prosvjedima e, i bili e, izloženi najstrašnijim mučenjima u svibnju ove godine. Evo pokušala sam što sam brže mogla. Imamo sve te dokumente na raspolaganju, tako da nije nužno pročitati to sve ovdje. Jedan razloga zašto moramo gledati što prvicu je taj e, što će prevoditelji završiti u šest i pol, možda ćemo dobiti koju dodatnu minutu, no poslije toga nećemo imati prijevod, pa ćemo moći govoriti samo engleski. A sada Patricija Betancourt. Izvoli, imaš pet minuta. predstavnike se naroda e, sredem 20. stoljeća doveli su do nas e, ljude koji su bježali od rata i koji su tu našli dom e, i to su ljudi koji su odrasli sa zemljom i zemlja je odrasla s njima. Dakle, riječ je o vrlo aktualnoj pojavi i valovima koji dolaze i odlaze, no nikad se ne zaustavljaju. I to je val koji se i danas vraća sa djecom i unucima onih koji su otišli krajem prošlog stoljeća, odnosno prošlog stoljeća i koji e, su željeli izaći iz ove noćne more. Govorimo sada o unucima i sinovima onih koji su ostali u zemlji unatoč svemu, a osredotočit ćemo se naročito na e, uhićenike Madurovog režima a to su europski državljani koji preživljavaju u Boliviji, u zatvorima, koji trpe kršenja prava o kojima je već govorila kolegica Suho, to su Italijani, Španjolci, Portugalci i e, punopravni državljani, međutim koje su njihovi e, konzulati i veleposlanstva zaboravili. Ovaj popis je bilo vrlo teško izraditi, a izradila ga je e, Alijansa za oslobođenje političkih zatvorenika koja pomaže osuđenicima i prati ih. Nije e, lako ponekad otkriti koji su europljani među njima jer oni su također i venecuelanci. Dakle, ako dođemo do nekih prezimena koja možda nisu toliko očita porijeklom, onda ih se izostavlja. Dakle, mi prokazujemo slučaj deset osoba koje se nalaze u različitim zatvorima i koje sa drugim zatvorenicima dijele iste neljudske uvjete i iste ista zlostavljanja. Evo, želim e, navesti njihova imena, njihove nacionalnosti. Andrea González, Canaria, Dani Breu, Portugues. Betty Grossi, italiana, Vasco da Costa, portugués, Alejandro Puya, italiano, Ivan Simonovis, español, Andrés Thompson, inglés, Raúl Emilio, Emilio Baduel Cafarelli, italiano, Josefa de González, española, Ignacio Porras, español. Estos nombres representan a Ta imena predstavljaju europljane koji su žrtve poniženja i svako od tih osoba predstavlja Europu. To stoji u zakonu. Naravno, oni se nalaze na tisuća km udaljenosti, ali nisu zbog toga građani drugog reda. Oni su rođeni tamo, ne ovdje. I zato od vas tražimo da učinite sve što je u vašoj moći kako biste kao prvo shvatili u kojim uvjetima žive ti europski državljani i zatim kako biste izvršili pritisak na vlasti u Karakasu i kako biste omogućili predstavnicima Europskog parlamenta da posjete ove političke zatvorenike iz Europe. Dokle sežu granice Europe? dokle sežu granice vaših načela i vaših vrijednosti. Svaka osoba, svaki državljan je granica svoje zemlje i predstavlja tu zemlju. Hvala. Patricija na ovo vrlo konkretnom i e, izlaganju i na tome što se se držala zadanog vremena, a sada e, će nam se obratiti gospođa Zorajda Bravo. Dobar večer, ja sam Zorajda Bravo i predstavnica sam odbora e, žrtava Goringe, odnosno nevladine organizacije koja okuplja žrtve i rodbinu žrtava političkog nasilja. Riječ je o političkom nasilju e, koje se dogodilo u Venezueli u razdoblju između 2013. i 2014. Sa mnom je Oka Carrero koja je također članica našeg odbora a e, želim zahvaliti naročito pod odboru za ljudska prava Europskog parlamenta koji nas je pozvao na ovu razinu gledišta. Tijekom e, godine stalno izvješćujemo vaš parlament i druge europske institucije o žrtvama nasilja iz prošlosti. Prošle godine smo se sastali sa jednim vašim izaslanstvom koje je posjetilo Karakas, a u novije vrijeme sastali smo se sa eh, glavnom ravnateljicom za eh, Latinsku Ameriku SVD-a. nema dovoljno riječi kojima bi se opisala istina o onome što se dogodilo, no mi se i dalje borimo za istinu i za pravdu. Ovo je moj sin. On je satnik koji je ubijen 12. ožujka 2014. godine. Prošlo je, evo danas, 31 mjesec od kako je moj sin ubijen. neke nasilne skupine pokušale su zapaliti benzinsku pumpu što je prijavljeno i policija je izašla u izvidno međutim došlo je do zasjede u kojoj je nasilna skupina htjela ubiti vojnike koji su izašli na izvid e, i počela je pucati na vojnike koji su htjeli zaštititi osobe koje su živjele u blizini. Nažalost, e, moj sin je pokušao pomoći ranjenom kolegi, no dobio je smrtonosni metak. je nasilje je prozročilo 43 eh, mrtva i 800 ranjenih. Eh, Oskar Kreras je, eh, je ostao bez ruke. Tijekom jednog drugog nasilnog sukoba čija je bio žrtva. Mi se dalje borimo za to kako bi se kaznilo prave autore ovih dijela i zato da se ništa slično ne ponovi u našoj zemlji. E, želim vam e, iskreno reći da nam je teško vratiti se ovamo, jer e, parlament nas nije uvijek podržao. Te su osobe označene kao politički zatvorenici, međutim e, glavni odgovorni su ostali nekažnjeni. No, ne želimo odbiti poziv kojim nam se omogućuje odavanje počasti sjećanju na naše članove obitelji, naše rođake. Zato ćemo i dalje tražiti vašu pomoć kako bismo tim obiteljima pružili pravdu. Naša organizacija se i dalje bori kako bi se kaznilo one koji su odgovorni. Ove slučajeve treba istražiti i treba uspostaviti mehanizam nadoknade gubitka tim obiteljima. Vaš parlament može učiniti mnogo u tom smislu i e, eurozastupnici trebaju biti svjesni toga da se u Venezueli i dalje događaju nasilni sukobi. Pravo na slobodno odruživanje i na slobodu govora ne smije postati izlikom za opravdanje kaznenih djela kojima se ugrožava život ljudi. Mi se borimo za istinu kako se informacijama ne bi pogrešno baratalo i e, želimo saznati koje su namjere onih koji organiziraju ove nasilne sukobe. Dakle, u ime našeg odbora, naše organizacije, tražimo od Europskog parlamenta pomoć e, u našem radu kako nitko ne bi ostao nekažnjen i kako bi se kaznilo odgovorne za kaznena djela počinjena nad našim obiteljima i kako bi se uspostavilo poštovanje i solidarnost prema svim žrtvama. Također tražimo podršku djelovanju odbora za istinu kako bi se moglo prihvatiti ono što se dogodilo i e, u cilju utvrđivanja odgovornih za ove 43 smrti i 800 ranjenih. Tražimo također od parlamenta podršku za proces dijaloga u Venecueli. predsjednik Zapatero iz Španjolske i također e, razne e, vlasti iz e, drugih zemalja, primjerice Paname, su uključene u to. Dakle, treba stati na kraj korištenju nasilja u političke svrhe. Ovim te sine moj i hvala vam na pozornosti. Još se nekoliko kolega javilo za riječ. Ja ću pročitati redoslijed i molim vas da budete što precizniji i konkretniji, zato jer vam ne mogu dati više od minute po osobi. Najprije gospodin Luis de Grandes, a onda ćemo drugima dati riječ. Sada gospodin Tajandi, minutu, pa gospodin Rodriguez, pa Farija, gospodin Kouso i gospođa Veselio za kraj. Počnemo s gospodinom Grandesom. Najviše hvala predsjedavajuće. Biću kratak. Ne moram ništa objašnjavati jer sve je već rečeno. Moja analiza će također će biti kratka. Ovdje postoji opasnost od bezgranične represije. Raspodjela ovlasti u vojsci kao da se radi o vladi u sjeni. Tako se radi. To je jako zabrinjavajuće, osobito za demokrate. Proizvoljna uhićenja se nastavljaju bez prestanka kako bi se zastrašilo stanovništvo. Gospođo, imam jedan jednu molbu. Htio bih da proslijedite dakle poruku. Trebalo bi stupiti kontakt sa veleposlanikom Venezuele. za Johna Jokečeo vidjeti koje su mogućnosti da se zaštiti tog hrabrog vođu. On je u zatvoru zato što se zalagao za izbore. Hvala, gospodin Tejan, izvolite. Hvala. Znamo da je situacija u Venecueli dramatična, da e, nema lijekova, da nema zdravstvene skrbi. i također e, da postoji visoka stopa smrtnosti novorođenčadi, šire se razne bolesti i sve veći broj je smrtnosti djece uslijed e, dizenterije. Vidjeli smo svi slike novorođenčati u kartonskim kutijama, što je nevjerojatno. Inflacija iznosi 2600%, odnosno to je predviđanje za 2017. godinu, a stopa nezaposlenosti, nezaposlenosti će porasti sa 18 na 21% iduće godine. Vidjeli smo ljude koji prose hranu na ulicama. Ljude koji su izgubili 5 do 10 kilograma samo tokom jedne godine. Upravo zbog neuhranjenosti. Dakle, molimo venecualijanskog veleposlanika da nam objasni što se čini u zaštitu ljudskih prava. Da, postoji politički problem, ja smatram Madura diktatorom, ali treba zaštititi prava žene, žena i djece. Svakoga dana vidimo E, video zapise koji pokazuju katastrofalnu situaciju s ljudskim pravima. Dakle, važno je otražiti od veleposlanika Venecuele da dođe pred nas i objasni što čini vlada u zaštitu ljudskih prava, a također i misija Europskog parlamenta u Venecuelu će igrati u tome važnu ulogu. A također želim reći prijateljima iz Venecuelo, iz Venecuele da e, će da je Međuparlamentarna skupština Eurolat usvojila nedavno izvješće o kojem se upravo govori o vrlo opasnoj situaciji u Venezueli, a naravno poziva se na dijalog, no istovremeno se upozorava na opasnost ove situacije, čak i u Europi, zato jer tamo žive mnogi europljani i ljudi europskog porijekla. Ja sam talijan i imamo brojne sugrađane koji se nalaze u Venezueli.